Buonasera. Buonasera. Dobro večer do duše, ajde. Dakle, počinjem kao i obično tako što ću vam reći da se naš sastanak prenosi putem web streaminga. Što se tiče dnevnog reda, njega ste primili, podijeljen je 11. ožujka 2000 i 2014. A jedino što predlažem je točka dnevnog reda 17. To je razno da o njemu govorimo odmah nakon točke dnevnog reda broj 6 izvješće Martin. Drugim riječima prije nego što dođe ministar Lidington iz Ujedinjenog kraljevstva. Pod razno, zapravo to će biti jako kratko jer se radi o vrlo jednostavnoj stvari. Htio bih da se radimo o um, tome što se tražilo da naš odbor raspravlja o jednoj temi vezanu za građansku inicijativu. To smo zaprimili 13. ožujka. Ako nemate nikakvih prigovora, onda smatramo da se usvoje, da je dnevni red usvojen. Što se tiče priopćenja predsjednika, Ponovit ću samo ono što sam već rekao koordinatorima, to je da u 9.15 u srijedu na sastanku odbora i juri raspravljat će se o studiji koji smo mi zajedno s odborom Juri zatražili, a radi se o studiju o konstitucionalnim ustavnim sustavima zemalja članica. Radi se naravno o temi koja je od velikog interesa. Naravno, niste pravno <laughs> obvezni da odete na taj sastanak, ali mislim da bi bilo zaista važno da u srijedu u 9.15 na tu raspravu dođu i neki članovi našeg odbora. Drugo priopćenje odnosi se na pripreme e, za proračunski postupak. Ove godine održat će se europski izbori i u tom smislu će situacija s proračunom biti nešto drugačija nego li ranije. Prema tome, do 5. lipnja će se morati uložiti prijedlozi za proračun za sadašnje zastupnike, a 9 srpnja je rok za takve prijedloge e, da e, za one koji će biti novo izabrani. Mi kao odbor ne možemo dakle sudjelovati kao takvi, ali svatko može uložiti individualni zahtjev, budući da smo u ovom sazivu parlamenta. E, dakle, za nas rok istječe 5 lipnja u podne i želim sreću svima koji se kandidiraju na sljedećim europskim izrazima. Prelazim na usvajanje zapisnika s prošlih sastanaka. Ako nitko ne digne sada ruku, onda ćemo ih smatrati usvojenim. Prelažemo dakle sada na točku dnevnog reda broj četiri o kojoj smo jako puno razgovarali prošlog puta, radi se o izvješću odnosno Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta. A sada im postoje 23 kompromisnih amandmana, ja sam ih napisao na osnovu različitih sastanaka i razgovora s pojedinim članovima odbora. S obzirom da ćemo sutra glasati o mom izvješću, rado bih čuo danas vaše mišljenje. E, šta sam pokušao napraviti s ova 23 kompromisna amandmana? Pokušao sam što više ući e, u e, sam sadržaj svega, jako velik broj amandmana su se odnosili više na formalne aspekte. Ja sam e, pokušao raditi na onima koji su se odnosili na meritum. U svim klubovima zastupnika evociralo se e, članak 9. prvog protokola uz Lisabonski ugovor i e, dakle mislio sam da je to bilo važno riješiti. A e, htio sam zapravo da stavimo više argumenata o jačenu suradnje među parlamentima i e, da e, se dakle baziramo na konsenzusu kao što smo to činili i do sada. E, je jake kritike primio sam na planu odnosa vezanih za konferencije predsjednika odbora u parlamentima. Jednostavno, htio sam ovdje pokazati da možda postoji želja da se više institucionalizira konferencija predsjednika. U vašim prijedlozima to se više iznijansiralo i jednostavno je e, tekst socijalista bio e, temelj za izmjene. E, još jedna stvar o kojoj se govorilo je odbor Kozak. Kada je ta konferencija ustanovljena na jedan formalni način, ono gdje ja imam puno sumnje zato što sam ja bio stalan supredsjedatelj u ime Europskog parlamenta samo Kozaka. I sada potreba da se definira Kozak za sljedeći parlamentarni saziv je nešto što mi se činilo da je važno. Međutim, činilo mi se da većina članova odbora smatra da sljedeći parlamentarni saziv ne bismo trebali opteretiti takvim jednim formalnim strukturiranjem i definicijom kozaka. I da svemu treba pristupiti s puno fleksibilnosti, jednostavno da se zapiše da postoje različite konferencije. A što se tiče samo kozaka, da se zna da se radi o slobodnom dijalogu između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta i da cjelokupna unija napreduje prema većoj integraciji. Dakle, što se tiče toga kako će se glasati, izvjestitelj je zapravo pokušao objediniti sve one e, dokumente koje se nisu protivili stavu izvjestelja, a s druge strane je od, jednostavno iz ovog izvješća izbacio ono što se odnosilo na veće formaliziranje uloge konferencije e, između predsjednika i nacionalnih parlamenta. Kolega ima prvi riječ. Hvala. Hvala vam i na kompromisnim amantmanima. Morali smo prilično brzo raditi na ovom izvješću i na tim kompromisnim amandmanima danas. I dalje me brine misao da ovo što stoji u vašim kompromisnim amandmanima o Kozaku zapravo još uvijek nije u redu. S jedne strane kažete da bi se Kozak trebao pridržavati statutarne uloge i funkcija koje sada ima. Radi se o funkcijama koje sam izrijekom spomenuo u mom amandmanu broj 153. Međutim, kažem također da Kozak uz sve ove stvari s kojima se smo se složili, da bi se Kozak ipak morao u velikoj mjeri usmjeriti na raspravljanje općenitog da situacije s postupkom integracija. Po mom je e, smislu jako kontradiktorno. No, je to jako kontradiktorno u odnosu na prvi dio. Jer time se javlja rizik da će Kozak pokušati poprimiti nadležnost da e, odlučuje o svim vrstama integracija što će ići zapravo što će postati zadiranje u domenu ovog parlamenta a istovremeno se od nacionalnih parlamenta traži da e, šalju ljude u kozak, što predstavlja kršenje postojećih postojeće prakse u većini nacionalnih parlamenta. Jer jedine osobe koje mogu govoriti u ime nacionalnih parlamenta su predsjednici tih e, nacionalnih parlamenata i to nakon rezolucije, rezolucije usvojenih na plenarnom sastanku na plenarnoj sjednici. Ja se stoga protivim vašem amandmanu u kojem se pokušava redefinirati uloga kozaka. Na posljedku o kompromisnom amandmanu V uvodnoj odredbi P. Smatram da je neispravno izbrisati referencu kojom se kaže da nacionalni parlamenti ne igraju zakonodavnu ulogu. Mislim da je u prvobitnoj verziji to bilo dobro sročeno. Mislim isto tako da je vaš kompromis o e, stavku P zapravo nešto čime se e, prvi prijedlog amandmana slabi. Neću stoga biti u mogućnosti glasati za nekoliko kompromisnih amandmana prvenstveno ne o onima koji govore o ulozi kozaka. Istovremeno želim vam se zahvaliti na ostalim kompromisnim amandmanama koje će mi biti drago podržati. Hvala lijepa. Ako mi dopustite, htio bih samo malo pojašnjenje kako bih e, sve dobro shvatio. Dakle, kolega Daf, kad ste govorili o Kozaku, e, spomenuli ste kompromisni amandman o i rekli ste da o, mora ostati e, forum za razmjene dobrih praksi e, parlamenta i tako dalje, tako dalje, ali ne slažete se s drugim dijelom. Kada se govori o ovome što se općenito ulazi, o većem integraciji da, kažete da, da ako želite, mogli bismo glasati po dijelima. Moram reći da sam ja ovdje koristio formulaciju kojom su se koristili i drugi klubovi zastupnika. Hvala lijepa u svakom slučaju. Kolega Daf, izvolite. E, hvala. E, Oprosti što se ponovno javljam, ali mislim bi bilo prikladno da se o ovome glasa po dijelovima. Kao i o uvodnoj odredbi KVE, u kojoj se koristi identična formulacija. Kolega Guerrero, izvolite. E, hvala. Htio bih za početak se zahvaliti i na Izvjestitelj On je zaista bio na raspolaganju kako bi se našli kompromisni amandmani e, u odnosu na one amandmane koje smo mi uložili bilo kao individualni članovi odbora ili pa kao klubovi zastupnika. E, kolega Kazini je organizirao mnoge sastanke kako bi objavio i obrazložio svoje kompromisne amandmane svoje mišljenja i razloge zašto se nešto našlo ili nije u kompromisnom amandmanu. Te napore i to što je on zaista bio na raspolaganju su nešto što e, moramo zaista mm, uvažiti i odati u poštu. 207 e, prvobitnih amandmana pokazalo je zapravo da e, nas ova tema jako zanima morat ćemo pokušati naći sporazum o ko, samog sadržaja. Nakon toga je kolega Kazini uložio 27 kompromisnih amandmana, od kojih je jedan dio njih 16 odražavaju ono što je u 48 prvobitnih amandmana uloženo naš klub zastupnika. Mi e, možemo prihvatiti 10 od tih 16 kompromisnih amandmana. Mislim da je to dobar rezultat. Prihvaćamo također i izmjenu koja je kasnije uvedena, a to je o kompromisnom amandmanu A. možda izgleda čudno, ali kompromisni amandmani koji smo prihvatili su C, D, e, F, G, M, S, V i Y. Ali e, već smo kolegu Kazinija obavijestili o onim kompromisnim amandmanima koje prihvaćamo. Dakle, njih 10 od 16. E, Složamo se s drugim klubovima zastupnika i s drugim autorima amandmana kada kažu da moramo izbjeći da nametnemo zadaće, odnosno odredimo smjer rada nacionalnih kompromisa. Oni su, e, nacionalnih parlamenta naime, ka nacionalni parlamenti su i onako već dovoljno osjetljivi kada ništa ne kažemo, ali ako im ovo sve definiramo, onda se naši odnosi neće time poboljšati, jer istini za volju odnosi između nas i nacionalnih parlamenta nisu baš idilični. Što što se tiče razvojnog glasanja, glasanja po dijelovima, želimo to za kompromisne amandmane i kve i h. A zaključno mi dopustite da kažem i nadam se da i drugi kolege dijele moje mišljenje, nadam se čak i kolega Kazini, E, mislim da nije bilo dovoljno vremena i nismo dovoljno iskustvo u tome skupili u ovom sazivu vezano za odnose između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta. Kako smo se s jedne strane bavili ekonomskim upravljanjem, a istovremeno mnogo toga se zapravo događa na međuvladinoj razini drugim riječima. Uopće to nije u nadležnosti samih parlamenta za vrijeme ovog parlamentarnog saziva, to se vodila teška bitka gdje su kolege Gualtieri, Brock, Verhofstadt i con Bendit bili u prvim redovima. A uz potporu klubova zastupnika oni su htjeli da se neki postupci ipak dovedu na razinu zajednice A ovo je izvješće e, zapravo prijelazno izvješće koje bi trebalo otvoriti put novom izvješću u novom sazivu ovog parlamenta koji će dakle govoriti o odnosima između nacionalnih i Europskog parlamenta i tu će, bi se trebalo rukovoditi dosadašnjom praksom i iskustvima i tako dalje. A izvješće Kazini smatrat će se izvješću kojim se utire put još jednom izvješću između nas i o kojoj ću govoriti o definiciji odnosa između nas i drugih parlamenata. Ispričavam se što se vraćam ponovno na ovu temu. Naravno da se općenito slažem s izjavom gospodina Gerera koji kaže da ovo nije kraj našeg rada, niti mu je namjera. Ja sam to već rekao u Strasburu i ranije. Naprosto i rano da se iznalaze bilo kakva, kakvi zaključci glede promjene institucionalnog postupka. Želim se samo vratiti na kompromis B u stavku trećem U vašem nacrtu još uvijek stoji stari, stara formulacija. Poziva, odnosno traži da nacionalni parlamenti poduzme korake, a ja bih puno rađije rekao ja bi se puno rađe zalagao za amandman 19. za koji kažete da se slažete s njim, ali nije tako. Naime, amandman 19. E, se zalaže da nacionalni parlamenti poduzmaju korake. Mislim da je to puno više politička formulacija, dakle da se navodi nacionalne parlamente odnosno da poštuje prestiž koji oni imaju i njihove ovlasti, što je jako važno. Ja bih vas zamolio, predsjedniče, da ponovno razmotrite tu mogućnost, dakle, da li tražite da se usvoji amendman 19 ili ne, jer u suprotnom bismo trebali mogli, morali promijeniti formulacije koje stoje u kompromisu. Oprostite što odmah iz... odgovaram prije nego da što dam kolegi Šefrinu. Međutim, došlo je do jedno vrlo važne poteškoće e, s moje strane, jer ja slabo govorim engleski, a ja sam htio početi amandman B upravo riječima iz vašeg amandmana broj 19. broj 90. Jer e, ja sam baš to htio početi tako i to je dakle moja greška ili nije možda bilo dovoljno dobro prevedeno. Možda bismo mogli to unijeti u vidu usmenog amandmana. Ja bih htio da to budu baš vaše riječi koje će se usvojiti. Dobro. Ako se napravi jasna distinkcija između pozivanja nacionalnih parlamenta na djelovanje s jedne strane i s druge strane da se kaže da im se zahvaljuje na djelovanju to je jednostavno pristojnije. Činim se da je to ta riječ koju tražim. Hvala lijepa. Kolega Šeflin, imate riječ. Hvala, predsjedniče. Pomo sam slušao o raspravu i ja imam neke stvari koje mi nisu jasne, koje se odnosno na većinu izvješća, osobito na kompromise OKV, u i U biti, ono što ciljem jeste da izvješće polazi od pretpostavke da kad nacionalni parlamenti surađuju sa europskim institucijama, oni to rade s ciljem stvaranja jače i integriranja Europi. Ja sam uvjeren da je to istina. Ali ako pogledate obrazac političkog razvoja u Europi, ono što vidimo jeste da e, je sve jači skepticizam koji e, se odražava riječima koje možemo čuti nacionalnim parlamentima i donekle sam zabrinut da e, europske institucije trebamo štititi od nacionalnih parlamenta i to predsjedniče je nešto što ukazuje na krivi put. Nadam se da sam u krivu. Ecco, non vedo altri e allora eh, praticamente ho già... Niko drugi se ne javlja za riječ. Praktički već sam odgovorio kolegama Dafu i Guerrero. Ono što mogao reći kolegi Šefinu jest to je točno što vi tvrdite. Ja smatram da u budućnosti put kojim trebamo ići jest put veće integracije. Neki smatraju da tako ne treba biti i zbog toga postoji radikalna opozicija tome da se e, radi e, već, e, ide na veću integraciju. Ali ja ne govorim o nečemu što se već dogodilo, ja govorim o, o budućnosti. E, naravno, ovo se izvješće mora prvo usvojiti. Ne znam što ako moj klub zastupnika se s tim ne bude složio, ali mislim da nacionalni parlamenti zaista imaju ogromnu ulogu u ovom smislu. Budu li nacionalni parlamenti prepreka, teško da će se moći ići ka većoj integraciji. Prema tome, ovo što sam sad rekao nije neka moja izmišljotina, to je jednostavno nešto što se događalo u Francuskoj, u Španjolskoj, u Italiji i drugim zemljama, u, na sastancima što ih je Kozak imao sa predstavnicima civilnog društva. Na neki način nacionalni parlamenti bi trebali biti više europeizirani. Neće to svi tako napraviti, već Europu moramo predstaviti kao nešto gdje bi si nacionalni parlamenti morali više eh, implicirati jer kad je Europa stvorena eh, to nije samo tako palo s neba već to je bilo do Europe je došlo do Europske unije zato što su to tako željeli nacionalni parlamenti. U svakom slučaju E, vidim da, eto kolega Messerschmidt naravno će se htjeti javiti da bi rekao nešto suprotno onome što sam rekao ja. Ali ne bih ja htio da u budućnosti opišem e, zapravo situaciju koja će predstavljati bojno polje na kojem će se sukobljavati nacionalni parlamenti i Europski parlament ne, a što se tiče samog izvješća, ovo je izvješće koje ja pišem sada, a kasnije će se napisati druga izvješća i tako dalje. Međutim, e, kao što i kaže Lisabonski ugovor, trebamo međusobno raspravljati, a izrekom e, Lisabonski ugovor kaže da nacionalni parlamenti moraju surađivati s Europskim parlamentom. U tom smislu moje izvješće zapravo ne kaže ništa novo. Ali htio sam u tom malo što se zapravo može reći napisati e, dakle nešto u tom smislu. A sada dajem još kolegi Messerschmittu. Hvala predsjednice. Moram, predsjedniče, moram reći da sam donekle iznenađen ovom raspravom. Već Pet godina skoro sjedimo u ovom odboru i vjerujem da se uveliko slažemo glede same politike, ali mislim da se slažemo u vjeri u demokraciju, a sad mi se čini da je cilj ovog odbora ili ovog izvješća da se nametne određena ideologija nacionalnim parlamentima kako se oni ne bi suprotstavljali onome u što izabrani ljudi vjeruju da se treba protiviti i stoga ja mislim da treba prestati igrati ovu igru. Ja mislim da bi nacionalni parlamenti trebali slušati samo svoje birače i upozoravam vas gospodo da ukoliko mislite da bi ljudi trebali glasovati drugačije i da ovaj sve jači euroskepticizam da bi trebao otići ili ostati doma, ne, bojim se da to neće proći onako kako vi želite, već da će taj euroskepticizam naći drugi način da se ispolji. Da, nadam se da vas neću krivo citirati, predsjedniče, ali rekli ste da nacionalni parlamenti trebaju učiniti europsku integraciju popularnijoj. Pa ja naivno mislim da su nacionalni parlamenti dobili svoj mandat od svojih e, glasača, ne od Europskog parlamenta i odbora Europskog parlamenta, ali možda sam u krivu. Allora, grazie, evidentemente. <laughs> Hvala lijepa. Da, ovdje naravno postoji jezični problem, ali nitko ne može kompenzirati, barem ne ja, reći da neko naređuje bilo što nacionalnim parlamentima. Ne, par nacionalni parlamenti su demokratski organi koji poštuju volju narodu. Ali nadam se da Nitko neće biti protiv toga da baš kao što kaže Lisabonski ugovor, nacionalni parlamenti više sudjeluju u razvijanju ovog e, projekta koje Europe koje taj europski projekt za mene je jednostavno veliki projekt. Treba zapravo vidjeti e, da li ćemo mi to samo ovdje reći ili ne, ali naravno nitko niti može niti želi nametati nešto nacionalnim parlamentima. Međutim, u krajnjoj liniji naša će mišljenja biti podvrgnuta biti podvrgnuta glasanju. Mislim, jasno je da Europski parlament neće ništa nametnati nacionalnim parlamentima, to je nemoguće. Ali nadam se da nisam rekao suprotno. Dobro, budući se nitko više ne javlja za riječ na ovu temu, o tome ćemo glasati sutra ujutro. A ja ću e, dakle pokušati e, vaše mišljenje uzeti u obzir o e, glasanju po dijelovima, što zapravo nije komplicirano. Ako imate još nešto za reći, dajte mi vaše sugestije. Prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o registru transparentnosti, to je e, međuinstitucionalni <clears throat> e, dakle e, sporazum izvjestitelj Gvaltieri 50 amandmana a sada <clears throat> trebamo dakle čuti izvjestitelja o E, amandmanima i e, kompromisnim amandmanama amandmanima koje je kolega Gvaltieri sastavio. Izvolite kolega. Hvala lijepa. E, želim se zahvaliti izvjestiteljima iz i drugih klubova zastupnika na suradnji. Mislim da smo prošlog tjedna imali dobar sastanak s puno rezultata. Mislim da ste svi dobili glasački e, listove, glasački popis s kompromisnim amandmanima i s nekim usmenim amandmanima. Postoji tri kompromisna amandmana. Prvi od njih objedinjava amandmane 2, 5 i 7 gdje se kaže isto tako da je šteta da obvezni registar nije došao do institucija, prema tome upravo to žaljenje <clears throat> se kombinira s formulacijom koja već postoji u izvješću i tu se upućuje zahtjev Europskoj komisiji da se napravi obvezni registar. E, kompromisni mandat broj 2 je onaj gdje se naznačuju e, ograničenja ovih koraka napred. Prema tome, taj korak napred bi se trebao napraviti djelomično, kako stoji u tekstu. A kompromisni amandman C je onaj kojim se objedinjuje amandmani 22. 23. 41. i 43. Tu se potiče komisiju da uvede sustav poticaja analogni onima ima parlament i to oni koji se najviše odražavaju i spomenuti si u amandmanu 41. kolege Hefnera. Što se pak tiče usmenih amandmana, e, traži se da se amandman broj 6 kolege Kazinija u to uključi sa jednom malom nijancom da se riječ wishing, željeti, izbaci. a o tom smo govorili s kolegom Kazinijem. Treba reformulirati amandman 21. kada se govori o odvjetnicima koji su registrirani i e, koji čije su djelatnosti pokriveni samim registrom. A u amandmanu 37. guje e, o korištenju beđa Eh, od strane bivših zastupnika da se stavi riječ should na engleskom umjesto may, dakle treba umjesto može. To je mala nijansa s moje strane. Eh, zatim govorimo o civilnom društvu, registrima, kolega Vilan koji govori o maksimalnim rokovima za reviziju kolege Vilan i Hefner e, govore također o određenim aspektima ovdje, a govorimo i o poticajima i e, također e, da se pažljivo gleda pod čijim se pokroviteljstvom organiziraju E, događanja koja se odnose na treće zemlje. A isto tako govori se i godišnjoj reviziji i registru transparentnosti. Postoji amandmani za koje predlažem da im ne damo pozitivno mišljenje. E, ja smatram da s jedne strane oni uveli previše birokracije ili pak da bi na taj način se uveli postupci kojima ne bismo mogli napraviti ono što možemo napraviti prema pravnim temeljima. Kolegica Jaten Maki, na primjer, traži da se u pravilnik doda e, prilog osoba koje jesu na tom e, registru. Osobno mislim da bi zbog toga ovaj parlament morao imati prilično komplicirani postupak, a e, to bi predstavljalo i poticanje za, za lobije, jer bi oni se mogli zasnivati na tom popisu i na taj način kontaktirali, e, kontaktirali zastupnike. Mislim da bi ovdje bilo to kontraproduktivno, iako znam da se u nekim zemljama to radi. Mislim da bi trebalo napraviti registar onih koji nisu registrirani ili pak registar e, svih um, E, svih razmjena mišljenja. U svakom slučaju razumijem iz kojih razloga se to želi, međutim mislim da ne bi bilo korisno da se ovako složeni postupci uvedu i teško bi se moglo realizirati. Ostali amandmani mislim ne odnose se na bitne aspekte a mislim da sam već detaljno objasnio moj stav o njima izvjestiteljima u sjeni. Tako da e, ću za kraj i još jednom zahvaliti svima na suradnji. Moram reći da uz korisnu integraciju ovih amandmana nadam se da će se dakle uz te amandmane izvješće poboljšati i da ćemo na taj način pridonijeti stvaranju sustava transparentnosti koji je nužan u svjetlu mnogih zadataka ovog parlamenta. Hvala kolega Gualtieri. Gospođa Maki ima riječ. Hvala. Također želim zahvaliti kolegi na dobroj suradnji, no ipak bih željela pokrenuti jedno pitanje. Tu se radi o mom amandmanu 36. koji se odnosi na zakonodavni otisak. Kao što je rečeno, ja sam predložila da oni koji sudjeluju ili koji su sudjelovali u zakonodavnom postupku budu spomenuti u dokumentu rečeno je da to nije prihvatljivo i kako reći ja se ne slažem s tim jer ukoliko se barem stave njihova imena to nije toliko teško to je vrlo jednostavno za napraviti mislim da je naš zadatak u parlamentu pokušati povećati transparentnost i odgovornost. Jedino ako smo, takvi ljudi će biti zainteresirani za naš posao i glasovat će. To je ono najvažnije pitanje. I mislim da ljudi moraju znati koga zakonodavci imaju tu koje je pred njima. I također tražimo od komisije da kaže koja su tijela sudjelovala u pripremnom radu u komisiji. I mislim da imamo pravo znati, ljudi imaju također pravo znati tko su ti, tko su lobisti, koji su to partneri s kojima smo bili u kontaktu koji su stupili u kontakt s nama. Dakle, i dalje predlažem da se usvoji amandman 36. Hvala. Grazie, e, onorevole Daf. Hvala, zastupnik Daf ima riječ. Najljepša hvala. Ja se u potpunosti slažem s tim. Mislim da bismo trebali eksperimentirati malo s ovom idejom zakonodavnog otiska. To je nešto što smo podržali u prošlosti na odboru, no nije prošlo na plenarnoj sjednici. Definicija outsidera koji su, dakle, vanjskih suradnika koji su napravili, dali veliki doprinos izradi zakonodavnog teksta je krajnje subjektivna stvar. Možda bi bilo jasnije izbaciti taj subjektivni pristup i jednostavno tražiti od izvjestitelja da pobroji sva imena organizacija tijela, kojima je surađivao tijekom izrade mišljenja. Mislim da bi to trebalo staviti na kušnju prakse, te dati jedan poticaj u tom smjeru. Što se tiče ovog drugog pitanja, amandmana 25. Rainera Vilanda koji govori o problemima s kojim su suočeni odvjetnici glede registra transparentnosti on također ukazuje na to da pravnici, ljudi iz struke izgledaju spremni da surađuju s parlamentom kako bi se ostvarilo nešto možemo nazvati pragmatičnim kompromisom. I ovaj drugi dio amandmana 25. gospodina Vilara mogao bi biti značajan i trebalo bi ga uključiti u izvješće. Ja bih bio doista zahvalan kad bih mogao čuti Robertovu reakciju na to. Vorrei dire qualche cosa anch'io prima Postoji jedna stvar koju ja želim. Prije svega želim se izvastiti, zahvaliti izvjestitelju Gualtieriju na cijelom poslu koje je bavio. Što se pak mene tiče, u eh, radnoj skupini ja sam bio izvjestitelj o prethodnom interinstitucionalnom sporazumu i uvijek sam se borio eh, za to da se poštuje načelo obveznosti. I eh, zadovoljan sam jer ovaj amandman me zapravo uvjerava u to da se e, ne može baviti lobiranjem ako e, čovjek nije upisan u registar za to. Međutim, to uključuje čitav niz problema, dio njih još uvijek nije riješen. Kako definiramo lobiste? E, Šta će se smatrati lobiranjem? E, slučajan e, e, susret među zastupnikom i nekom ko se zalaže za određena mišljenja. Ne, lobiranje je nešto što se mora dobro definirati. Pa mi smo stalno izloženi kritikama Moramo dakle, stvari točno definirati, moramo točno znati o čemu se radi, kako komisija, tako i mi. Dakle, ovo s lobiranjem je dosta važno. A nadalje, što znači sudjelovanje u zakonodavnim aktivnostima? Da li to znači izraziti samo nečije mišljenje ili pak raditi puno više, pisati izvješća i tako dalje? Ja dakle smatram da je u redu da izvjestitelj tu postupa oprezno jer u e, protivno e, bi e, se moglo onemogućiti europskim ustanovama da dobro rade, a sve to u službu građana. Ja se zapravo slažem sa stavom izvjestitelja, jer još Isto tako kada se govori o ovom važnom pitanju, a to je naime da se ostavi svoj biljeg na zakonodavnom radu. Nadalje, što se pak tiče odvjetnika, odvjetnik mora reći ako radi e, nešto u ovom smislu. To je jednostavno obveza. Mislim da ovo što kaže izvjestitelj prilično E, skromno. Međutim, jasno je što radi odvjetnik i da mora znati neke stvari svom klijentima. Pa to je nešto što je apsolutno nužno u njegovu radu. On e, i brani ljude i bude konsultant. Međutim, kada se radi o lobiranju, to je nešto što svatko može raditi, nije to nešto pravne prirode. Jednostavno, svi moraju reći što, kada i u koje mjere se bavi, bavi lobiranje. Jer u amandmanu Gvalterija se kaže mogu imenovati svoje predstavnike. Pa u redu, ali ja bih išao za jednu e, precizniju formulaciju. Kolega Bronz je tražio riječ. Da, pitam se da li tijela koja ne dolaze u Europsku, Europski parlament, nego ali pozivaju ljude na svoje sastanke, gdje onda budu podložni ovakvim ili onakvim utjecima, da li trebamo i to isto uključiti i trebalo bi se možda i njih registrirati. E, mislim na sastanke Bilderberga. i predsjednik Barroso je između ostaloga tamo nekoliko puta, u nekoliko navrata bio pozvan i bio je tamo. Ne znam da li su neki zastupnici Europskog parlamenta tamo bili pozivani. ja mislim da nije baš neka velika vjerojatnost da će pozvati mene, ali ako bi došlo do toga, ako bi dakle zastupnici bili pozivani na takve sastanke, trebali se to registrirati. Pa hm, sad je zaista teško nakon toga nastaviti raspravu. Nitko se druge nije javio, pa onda molim riječ, dajem riječ izvjestitelju kako bi on reagirao na sve e, vaše primjedbe. Kolega Jatemaki i Daf e, Shvaćam to što ste htjeli reći, ali ipak mislim da ovaj mehanizam ne bi bio samo nezgrapan, nego bi doveo i do opasnosti da se stvori destimulacija, da dođe do destimulacije, zato što onda na tržištu za lobiranje bi onda e, svi htjeli da njihovo ime bude u tom zakonskom propisu jer onda bi se pokazalo time da su oni bili uspješni. Dakle, stvorili bismo na neki način e, neku stimulaciju da ljudi to upravo žele. I zbog toga e, radije bih da se taj amandman ne usvoji. Također činjenica da e, nitko nije za vrijeme rada radne skupine e, o transparentnosti uopće to spomenuo, tako da se to o tome nije raspravljalo, to nije dio međuinstitucionalnog sporazuma, dakle o tome nije postignut dogovor, mada naravno kao što činimo u izvještaju možemo predložiti neke dodatne stimulativne mehanizme mi sa, strane parlamenta. Što se pak tiče eh, amandmana broj 25 gospodina Vilanda, moram reći da eh, ja bih htio opet o tome razgovarati sa njime, mada on nije ovdje. Mislim da taj amandman eh, zapravo je već obuhvaćen stavcima 9 i 10. Posebno ovaj drugi dio koji Andrew e, s pravom smatra važnim, e, radi se zapravo o istom konceptu koji je uvršten već e, u stavak 10. Dakle, to je taj duh suradnje koji se pozdravlja, gdje neke udruge to imaju i Znači trebamo tu postići neku ravnotežu. Tu imamo taj dugački stavak koji bi bio puno dulji od svih drugih stavaka e, koji su dio ovog izvještaja, a koji zapravo tu ne unosi nikakve nove e, materijalne elemente, e, ne dodaje neku vrijednost, mada je definitivno dobro sastavljen. I tako, dakle, moji pristup bi bio više da se to ne uvrsti. Ali pokušat ću ponovno o tome razgovarati prije glasovanja sutra sa gospodinom Vilandom. Što se pak tiče ovoga što je rekao gospodin Kazini, naravno govorimo kada govorimo o vašem amandmanu broj šest. ne govorimo o situaciji koja postoji sada, nego o pozivu parlamenta da se uspostavi taj upisnik. Nažalost toga nema i mi potičemo komisiju da pokrene postupak e, u skladu sa člankom 352 i tako dalje. Dakle, još uvijek smo sada u režimu gdje je to e, ta registracija ne obavezna, znači postoje određene stimulativne mjere i ljudi se moraju registrirati ako žele e, se okoristiti tim mjerama e, i da ne budu žrtve tih destimulativnih mjera, ali naravno ne postoji pravna obveza registracije. I to je upravo razlog zbog čega izražavamo svoje žaljenje i pozivamo tu da se donese ta klauzula fleksibilnosti da se postigne taj cilj koji postoji u ugovoru da se postigne puna transparentnost u odnosu između parlamenta građanskog civilnog društva e, i drugih e, tijela u procesu donješenja zakonskih propisa ne znam što bih tu još mogao dodati taj registar transparentnosti jasno definira različite kategorije e, tijela e, koja se trebaju registrirati kako bi se mogla koristiti tim stimulacijama. Registar, odnosno upisnik je e, nešto što nam omogućuje da registriramo aktivnosti, klijente, ali ne radi se o bazi podataka gdje se gdje svi moraju točno navesti što rade u parlamentu, znači moramo točno definirati što s time želimo postići. Dakle, teško mi je eh, odgovoriti na ovo pitanje koje je postavio gospodin Brons. Dakle, hvala vam još jednom na vašoj suradnji. E eh, hvala, nitko drugi se nije javio za riječ, pa ćemo o ovom izvješću glasati sutra ujutro. E, seansa glasanja počinje sutra u 10.30. Hvala kolega Gualtieri. Prelazimo sada na šestu točku dnevnog reda koju zapravo što sam ranije rekao e, ne, zapravo rekao sam nešto drugo. Izvjestitelj o izmjenama članka 90. o pravilniku parlamenta i interinstitucionalnim odnosima. To je kolega Martin. On e, nije danas mogao doći i zamolio je kolegu Gvalterija da e, ilustrira e, ono što je rekao, što mu je prenio kolega Martin. Naime, radi se o nekoliko amandmana na to izvješće o kojem će također glasati sutra. Izvjestitelj bi se htio svima zahvaliti, svima vama na predloženim amandmanima i mišljenjima o ovom važnom obliku suradnje. I on još uvijek e, razmatra, e, odnosno donosi odluke o glasačkoj listi, odnosno listi za glasovanje i rado će pozdraviti vaše, mišljenje o tome. Što se tiče e, pravila, odnosno članka 90 e, stavka 5 izvjestitelj će i dalje nastaviti podržavati svoj prijedlog, a ne predloženi amandman, e, amandman koji je predložio gospodin Ilčev koji je suprotan mišljenju pravne službe koje je u svjetlu u smislu članka 218. E, ugovora e, utvrdila da prije potpisivanja sporazuma ne treba se dobiti pristanak parlamenta nego e, tek kod usvajanja znači imate prvo pregovor e, potpisivanje nakon toga sklapanje sporazuma dakle tek pred ovom posljednjom e, posljednjim korakom se mora dobiti saglasnost što se pak tiče daljnjeg teksta, izvjestitelj smatra da i ono što je napisao on i što je predložio gospodin Ilčev e, više manje ide u istom smjeru, no on bi ipak radije da ostane njegova formulacija o kojoj će se glasovati, ali on sugerira također i plus e, za amandman koji je predložio gospodin Ilčev. Što se tiče članka 90. E, stavka 4. Ovdje situacija ostaje problematična i on još uvijek e, tu treba donijeti konačnu odluku. Problem je u tome da je on zaključio da njegov vlastiti amandman, amandman 1, je u određenoj mjeri problematičan što se tiče formulacije i nije sasvim u skladu sa ugovorom, posebno nakon što je dobiveno mišljenje pravne službe. I što se tiče e, članka 91 e, stavka 3 e, poslovnika gdje stoji da parlament može dati privremeni izvještaj o međunarodnom sporazumu koji se razmatra. Znači ugovor bi onda bio u suprotnosti sa ovim predloženim amandmanom, a to isto vrijedi i za predloženi amandman gospodina Broka i drugih kolega koji govore o mogućnosti da se daju preporuke u bilo kojoj fazi pregovora do samog sklapanja sporazuma. Dakle, kao posljedica toga izvjestitelj još uvijek razmatra te opcije, znači dvije opcije. Prva opcija je da ostane originalna formulacija e, članka 90 stavka 4 ili da se izmijeni formulacija na taj način da se ovdje spomenu e, daljnji koraci prije sklapanja sporazuma. No, budući da postoji razlika između faze pregovora koju vodi komisija koja je odgovorna parlamentu i e, koraka potpisivanja i sklapanja e, koje vrši vijeće koje ne odgovara parlamentu onda bi izvjestitelj bio skloniji tome da se preporuka uputi komisiji a što se tiče sklapanja sporazuma da parlament e, ima dakle da postoji taj postupak suglasnosti Dakle, e, tu bi bilo malo kontradiktorno da se dođe do tog preklapanja. Znači, e, već je više izvjestitelj sklon e, toj prvobitnoj formulaciji, mada ona nije posve u skladu s odredbama članka 89. točke 3, to je stavke 3, no svakako na osnovu ovoga što vi ćete sada reći i vaših mišljenja i sugestija, izvjestitelj će to uzeti u obzir. Hvala kolega kolega kolega. Mislim da se možemo složiti sa timom e, koji se bavi vanjskim poslovima, dakle da možemo izbaciti ovu posljednju rečenicu iz e, ovog predloženog amandmana 1 gdje se govori o članku 49. i 50. i 51. Mislim da je to ispravan pristup zato što se na taj način e, pojednostavnjuje prijedlog gospodina Broka i kolega, a možemo se složiti mislim s time. Što se pak tiče e, samog merituma ovog amandmana 4, odnosno eh, članka 90 stavka 4. Mislim da trebamo naći neku formulaciju koja bi rekla da u bilo kojoj fazi pregovora, uključujući i nakon što eh, se usvoji odluka vijeća, ali prije nego što dođe do sklapanja sporazuma, da parlament može dati svoj stav zato što postoje dvije stvari e, do kojih tu treba doći uključujući i e, ovaj provizornu provedbu međunarodnih sporazuma nakon konačnog sklapanja, što znači da ga trebaju ratificirati e, sve potpisnice, odnosno sve strane koje su potpisale, a to zahtjeva određeno vrijeme i tijekom tog vremenskog razdoblja bi parlament trebao imati pravo da iznese svoj stav o odluci vijeća. I mislim da da ćemo moći naći neku formulaciju oko koje ćemo se svi složiti, mada to još nemamo pred sobom. E, nitko drugi se ne javlja. Evo, kolega e, možete se vi javiti. Dakle, ja nisam e, izvjestitelj, ali ipak evo mogu reagirati na ovo što je rekao Andrew. I nakon što sam pažljivo pročitao mišljenje pravne službe, mislim da problem je u tome što ako parlament mora dati svoju suglasnost e, u fazi između potpisivanja i sklapanja, a ne prije potpisivanja, dakle to je ta faza u kojoj vijeće preuzima glavnu ulogu, a prije toga je komisija vodila glavnu riječ. Mislim da je logičnije da preporuka, dakle da se ne e, ne može intervenirati nakon potpisivanja jer u to vrijeme je uloga parlamenta da kaže da ili ne. Zato što je e, u toj odluci postoji to zajedničko odlučivanje. E, znači u fazi pregovaranja, oko, dakle oko toga što ćemo odlučiti, e, to dolazi prije e, samog potpisivanja i e, znači to bi moglo, moralo biti moguće tek do tada, a ne poslije toga. Znači preporuka se upućuje pregovaraču koji odgovara parlamentu, a nakon toga imamo fazu koju parlament može naprosto reći da ili ne. Zato što u toj fazi e, je on su odlučitelj. Znači to je logika zašto se, zašto bi sada e, izvjestitelj e, htio da ne podrži svoj vlastiti amandman, ali još uvijek imamo taj problem pune suglasnosti, usaglašenosti sa člankom 89 stavkom 3 poslovnika. Znači ali svakako ovo što ste vi rekli, vaše argumente ću prenijeti izvjestitelju i onda će naravno na njemu biti da dade neku preporuku nakon možda daljnje konzultacije s vama da se sugerira neki konačni stav koji će onda biti iznesen u tom izvještaju. Allora, abbiamo esaurito anche... Hvala. Evo, završili smo i s ovom točkom dnevnog reda. Glasat ćemo i o njoj kao i o prethodnima sutra ujutro. Prema tome možemo sada preći na sedmu točku dnevnog reda. U osnovi trebalo se raditi o točki broj 17, no na početku današnjeg sastanka odlučili smo da točku 17 dnevnog reda E, prebacimo za sada, dakle prije nego što dođe ministar Lidington. Radi se o nečem vrlo jednostavno. 12. ožujka komisija je usvojila delegirani akt kojim se izmjenjuje pravilnik vezan za građanske inicijative. Sasvim sigurno se sjećate da je naš odbor radio na uredbi 211 iz 2011. godine, jer e, prema Lisabonskom ugovoru e, kaže se da barem milijun građana mora sudjelovati u građanskoj inicijativi iz sedam različitih zemalja. Mi zapravo e, ne želimo samo da E, bude bilo koji broj građana iz sedam različitih država članica, već da u svakoj od tih zemalja članica bude ipak neki broj e, zastupljenih građana koji će sudati građanskoj inicijativi. Mi tražimo da se pomnoži broj zastupnika Europskog parlamenta puta 750, dakle da to bude minimalni broj. Broj zastupnika iz pojedine zemlje puta 750 e, glasova. Međutim, ono što se promijenilo od 2000 godine, 2011. godine na danas jest e, da će se promijeniti broj e, predstavnika određenih zemalja odnosno broj zastupnika koji u sljedećem parlamentarnom sazivu. I e, drugim riječima to znači da kako bi građanska inicijativa bila važeća, će se morati izmijeniti i broj osoba koji će sudjelovati u građanskoj inicijativi osnovno je tome ako je došlo u nekoj zemlji do smanjenja broja zastupnika. Da je to, to je jednostavna matematika, morat ćemo to prenijeti, ako nitko od vas nema prigovora, onda mislim da možemo to prihvatiti. E, hoće li netko uzeti riječ? Ma, teško je zapravo uzeti riječ na pitanju koje je zapravo vrlo jednostavno jer se radi o matematici. Dakle, ja ću obavijestiti predsjednika konferencije predsjednika odbora da smo to prihvatili u skladu s člankom 48. našeg pravilnika. A sad imamo jedan mali problem. Naime, mi smo završili ove točke dnevnog reda s više od jednog sata prednosti, odnosno više od sat vremena ranije od trenutka kada smo trebali ovdje ugostiti britanskog ministra. Ne možemo zapravo govoriti ni o jednoj drugoj točki dnevnog reda. Jedina točka dnevnog reda koja bi bila važna, to bi bio statut političkih stranaka, je e, točka dnevnog reda za koje nam izvjestiteljica nije ovdje, pa ne možemo bez nje to raditi. Prema toga to ćemo govoriti sutra. A što se e, pak tiče onog teškog pitanja o kojem smo zadnji puta govorili o članku 90. To je eventualno nešto o čemu možemo govoriti, ali o tome ćemo presto govoriti sutra na sastanku koordinatora. Dakle, smatram da zapravo trebamo sada napraviti stanku, a istovremeno ću vas zamoliti svi da svih da dođete ne u 5.30, već malo ranije. Svi znate da se radi o saslušanju koje je zapravo vrlo važno. Poznat vam je stav jednog kraljevstva kada se radi o Europskoj uniji. Mogu vam samo već sada reći, odnosno podsjetiti vas da smo prošle godine u veljači zatražili da e, se sastanemo s britanskim ministrom za europska pitanja. A to zato što je predsjednik vlade Velike Britanije David Cameron e, izjavio bio u to vrijeme da bi 2017. godine ako konzervativci pobjede na izborima E, pobjede organizirati referendum o odnosima između Velike Britanije i e, Europske unije. Velika Britanija je bitna zemlja u Europskoj uniji. Znate kakva je, kakav je njihov stav. I molim vas zato da parlament, da Europski parlament bude ovdje zastupljen u lijepom svjetlu, da im pokažemo da je Europski parlament e, ozbiljna stvar, što nije jednostavno dokazati Englezima. Molim vas, dođite malo ranije kako nitko ne bi kasnio na taj sastanak. Hvala. Allora possiamo riprendere i nostri Možemo dakle nastaviti s radom. Zahvaljujem se e, britanskom ministru za europske poslove Davidu Lidingtonu. E, već smo se s njim susreli u e, Londonu to je bio prvi posjet našeg odbora u e, London. A ako se ne varam, bili ste jednom i ovdje u e, parlamentu. Nisam bio u odboru, ali mnogo puta sam bio ovdje. Questo incontro è particolarmente importante, da noi molto desiderato. Radi se naime o jako važnom sastanku za nas i mi to zaista želimo, jer smo ga zatražili 27. veljače 2013. godine kako bismo vidjeli, imali dakle razmjenu mišljenja. 23. siječnja 2013. godine predsjednik vlada David Cameron se obratio mm, engleskim građanima i rekao je da bi htio da se 2017. godine održi u Velikoj Britaniji referendum na kojem bi se e, izjašnjavalo o eventualnom e, referendumu o ponovnom pregovaranju, dakle o ponovnom pregovaranju odnosa između Velike Britanije i e, e, Europske unije. To nas je zainteresiralo, ali nas je i zabrinulo jer Velika Britanija nije beznačajna zemlja članica Europske unije. Stoga bismo rado čuli od vas kao ministra za europska pitanja Kakav je stav Velike Britanije o odnosima s Europskom unijom? Hvala vam još jednom što ste došli. Pozivam vas da sada uzmete riječ i kao što mi uobičajeno radimo na ovom odboru, kolege zastupnici će sigurno imati pitanja za vas ili će vam reći što misle o pojedinim pitanjima, a naravno vi ćete na kraju moći zaključiti raspravu. Izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Zaista mi je drago što ponovno mogu biti ovdje s vama i vašim kolegama. Htio sam iskoristiti ovu priliku da vam iznesem koji je stav Velike Britanije vezano za članstvo u Europskoj uniji i na početku moram e, reći da uviđam da vjerojatno nećemo postići puno e, razumijevanje, odnosno nećemo se e, svi složiti oko svega, ali e, sigurno se složim, slažemo svi da je potrebno reformirati Europsku uniju i drago mi je da vi svi imate stručna znanja da bi se to moglo provesti. Vrlo često se u tim razgovorima o reformi Europske unije izgubi ono što zaista želi Velika Britanija reći. Mi želimo ostati u punom članstvu Europske unije, no smatramo da je u interesu ne samo e, nas i našeg odnosa sa Europom, nego i u interesu cijele unije, svake zemlje članice, da Europska unija provede te e, dalekosežne reforme. I to je poruka koju je zapravo iznio e, moj premijer e, prošlog siječnja kada je iznio viziju jedne Europske unije koja će biti konkurentnija, fleksibilnija i gdje će postojati snažnija demokratska odgovornost e, i gdje će se zaštititi želje zemalja članica i gdje bi se gdje bi bila dvosmjerna komunikacija na planu ovlasti i premijer Cameron je jasno dao do znanja da ako nakon izbora 2015. on bude ponovno na vlasti, bude ponovno izabran, da će on održati referendum. Dakle, to je obveza koju je on preuzeo. Referendum o tome e, bude želi li Velika Britanija ostati u Europskoj uniji ili ne. To je tema o kojoj se i dalje raspravlja i e, pravo naroda da odlučuje o tome se mora priznati i ta rasprava u okviru te rasprave je on jasno dao do znanja da on želi voditi kampanju i to e, sa dosta entuzijazma o tome da Velika Britanija ostane u Europskoj uniji ako se poduzmu odgovarajuće reforme. I ta reforma nije antieuropska, ona je u interesu svake zemlje članice i svake institucije Europske unije, zato što mi svi se trebamo pobrinuti da Europska unija ponovno povrati povjerenje i da svojim građanima može e, dati pozitivne rezultate. Znači, što se tiče konkurentnosti, e, Velika Britanija se zalagala za trgovinske sporazume sa Korejom, Singapurom i Kanadom, kao i povijesni e, pakt o transatlantskoj trgovinskoj suradnji sa e, SAD-om o kojem se pregovara. Mi također želimo da se papirologija, birokracija smanje, da se ojača i produbi jedinstveno tržište jer je to ključ e, za rast i otvaranje novih radnih mjesta, a građani Europske unije naravno smatraju da je to prioritet. I činjenica da do toga nije došlo je jedan od glavnih razloga zašto su građani u zemljama članicama u tolikoj mjeri razočarani u Europsku uniju. Mislimo da otvaranje novih radnih e, mjesta e, i raste mogu postići e, osnaživanjem, produbljivanjem jedinstvenog tržišta na planu energetike, usluga, digitalnog sadržaja i drugdje. I naravno, za ono što se posebno zalaže naš premijer, to je da novi propisi budu jednostavni i da dovode do rasta. Što se tiče pak demokratske odgovornosti, mi moramo slušati to nam e, kažu građani. Kada Eurobarometar kaže da će samo 28% e, građana u cijeloj Europskoj uniji smatra da se njihov glas čuje u Europskoj uniji, onda status quo e, ne funkcionira. I ne postavljaju se ozbiljna pitanja samo u Velikoj Britaniji. Ako želimo e, postići da e, bolje rezultate postiže Europska unija, moramo razmatrati budućnost i to je prioritet u Velikoj Britaniji. Premijer je rekao u svom govoru da mi podržavamo eurozonu ali da mora postojati upravljanje i strukture koje su potrebni kako bi se postigla dugoročna e, stabilnost svake od zemalja i te zajedničke valute koje su naši partneri se obvezali da će podržavati odnosno za koje su se odlučili euro je e, valuta u kojoj posluju naši e, partneri, važni partneri u vanjskoj trgovini, pa mi želimo da euro funkcionira, no mi također želimo da e, to pomaže i onima koji ne koriste euro, a ne samo onima koji su u eurozoni. Te promjene moraju funkcionirati u skladu sa obvezama europskih institucija da služe interesima svih zemalja članica, svih 28 zemalja članica. I to je nešto čime se bavi i Europski parlament. Tako da kako će ta demokratskija, e, konkurentnija, e, poštenija i fleksibilnija Europska unija e, se roditi, moram se sada posvetiti ulogama europskih institucija. Oni su, one su važne i ljudi od, koji rade u tim institucijama određuju e, koje su važne teme i na koji način se rješavaju ti problemi. E, to je veoma važno u ovoj post-Lisabonskoj eri. E, nas veoma zanimaju izvješća ovog odbora, uključujući i izvještaj o provođenju Lisabonskog sporazuma e, sa aspekta Europskog parlamenta. Mislimo da svaka europska institucija mora razmotriti na koji način može najbolje služiti građanima Europske unije. Znači, e, fokusirane institucije koje će donositi odluke koje e, će, su odluke koje žele vidjeti naši građani i vijeće mora također biti dio te ravnoteže institucije i mora se pobrinuti da unija funkcionira što je moguće učinkovitije. Moj prioritet u mom radu kao ministar za europske poslove je kao prvo da predstavljam građane koji su me izabrali, kojima odgovaram i dio te uloge uključuje i suradnju sa institucijama Europske unije. Kao e, su zakonodavac e, velikog dijela novih zakonskih propisa koji se donose u Europskoj uniji, Europski parlament mora e, vršiti tu svoju važnu ulogu. Na osnovu mog iskustva u radu proteklih četiri godine znam da mnogi zastupnici u Europskom parlamentu zaista posjeduju stručna znanja koja su potrebna da vode poslove Europske unije i e, vlada velike britanije se često ne slaže sa stavovima europskog parlamenta ipak mi pozdravljamo napore koje ulažu odbori, posebno ovaj odbor, e, u razmatranju novih zakonskih propisa. Daću vam jedan primjer e, reformu ribarstva gdje smo zaista pozdravili ulogu Europskog parlamenta. No, mislim da je istina da unatoč e, tim promjenama ugovora tijekom posljednjih 20 godina, gdje se stalno povećavaju ovlasti Europskog parlamenta, nismo vidjeli odgovarajuće povećanje angažmana e, građana e, to vidimo iz slabog odaziva za izbore, europske izbore u usporedbi sa nacionalnim izborima. Tako da moramo vidjeti na koji način možemo angažirati e, biračko tijelo kako možemo povećati njihovo povjerenje u europske institucije jer je to u interesu svih nas. Kao što je rekao predsjednik Europskog parlamenta i sam, ne smijemo samo tratiti dane e, razmišljajući ima li još e, neki kutak gdje Europska unija još ništa nije učinila. Što se može bolje regulirati na lokalnom, regionalnom ili nacionalnom nivou treba se učiniti tamo. Kraj citata. A to je sama srž načela subsidijarnosti i to se mora poštivati. To je jedan od razloga zašto Velika Britanija i druge vlade u Europskoj uniji se sada zalažu za veću ulogu nacionalnih parlamenta i to je uloga koju nacionalni parlamenti također žele imati. Primjerice, sastanak Kozaka u listopadu 2013. zaključuje da postoji nada da će uskoro doći do pune rasprave o ojačavanju demokratske legitimnosti Europske unije i ključne uloge koju imaju nacionalni parlamenti u dobrom funkcioniranju Europske unije i na koji način bi se ta uloga mogla pojačati. I sigurno ste vidjeli da Velika Britanija ima neke konkretne prijedloge kako bi se to moglo postići. I mi e, smo s druge strane veoma zainteresirani za provođenje zaključaka iz izvješća o e, suradnji između nacionalnih parlamenata i europskog parlamenta na taj način će se poboljšati funkcioniranje sustava e, poboljšati posebno funkcioniranje e, sustava žutog kartona jer će se omogućiti nacionalnim parlamentima da daju svoja obrazložena mišljenja također da se pojača koordinacija sa drugim parlamentima uključujući i kroz kosak i da se osigura da komisija na odgovarajući način reagira na sve zabrinutosti koje izraze nacionalni parlamenti. I moram reći da me odgovor komisije na dva žuta kartona koji su dosad u joj upućena je bio dosta razočaravajući jer na taj način se ne dovodi u pitanje uloga komisije u legislativnom procesu, nego se radi o tome na koji način mi možemo poboljšati kvalitetu zakonskih propisa Europske unije i da u cijeli taj proces uključimo nacionalne parlamente i građane koje oni predstavljaju na način na koji je to predviđeno samim osnivačkim ugovorima. Velika Britanija se dakle E, zalaže za osnaživanje tog e, sistema žutog kartona i za uvođenje crvenog kartona. Znači, ako e, nacionalni parlament smatra da neki zakonski propis krši načelo supsidijarnosti, da onda komisija može povući taj propis. I Dakle, zajedno, nacionalni parlamenti trebaju raditi zajedno. Znači, ne radi se o unilateralnom vetu koji ulaže jedan nacionalni parlament, nego se radi o kolektivnoj volji svih nacionalnih parlamenata u cijeloj Europskoj uniji koji žele da se to poštiva i uzima u obzir. Kao što znate, Velika Britanija e, je nedavno e, objavila drugi e, set izvještaja koji obuhvaća cijeli spektar aktivnosti u skladu sa ugovorom da se vidi gdje Europska unija dobro funkcionira, gdje se može situacija poboljšati. Naravno, prva dva semestra koja obuhvaća taj izvještaj imamo cijeli niz tema koji se može definirati. Što se tiče konkurentnosti, gospodarska vrijednost jedinstvenog tržišta postaje očita, ali ipak e, trebalo bi više učiniti da se maksimalizira e, učinak i korist od liberalizacije tržišta kako unutar Europe tako i u vanjskoj trgovini. Manja regulativa je također tema previše preskriptivni zakonski propisi koji ne ostavljaju dovoljno um, margine dovoljno vremena primjerice uh, činjenica da, je potrebno jako dugo vremena da se dobije odobrenje za neke uh, gm proizvode ako se to usporedi sa situacijom u sad u što se pak tiče demokratske odgovornosti u nekim slučajevima znači uh, mi smo razgovarali sa ljudima iz poslovnog svijeta think tankovima i sa civilnim društvom, e, oni su se svi složili da bi, što se tiče lokalnih e, pitanja kao što su pitanje zaštite okoliša, da bi trebale zemlje članice imati ipak e, pravo da same donose odluke. Naravno, nije tajna, posebno zastupnici u parlamentu znaju da će 2014. biti godina kada će doći do velikih promjena parlamentarni izbori su pred nama, mijenja se sastav komisije i ono što će se desiti ovog ljeta će odrediti kurs e, Europske unije za, sljedeći, za sljedeće godine. Znači, drago mi je što ste me pozvali ovdje da iznesem ove uvodne napomene i da odgovorim na pitanja. Hvala vam lijepa, vrlo ste kompletno na ovu odgovorili i to je vrlo stimulativno. A sada odmah dajem riječ mnogobrojnim kolegama koji su tražili riječ. Prvi, e, kolega Šeplin. Hvala predsjedniče, ministre, hvala što ste došli. Želim vam dobrodošlicu u ime pučana, europskih pučana, u čijem sazivu su nekad konzervativci bili. Imam određen broj pitanja koje vam želim postaviti. Pretpostavljam da ono što ste rekli danas odgovara u potpunosti onome što je premijer Cameron rekao jučer pred medijima i želim se obratiti tim dvijema stvarima. Dopustite najprije da citiram što je premijer Cameron eh, napisao jučer eh, u članku. Europa kad je nužno, nacionalno, kad je moguće. Dakle, tko odlučuje onome što je moguće, a što je nužno? Ako dođe do sukoba, kakvi su mehanizmi rješavanja tih sukoba koji počivaju iza ovakvih situacija. Na primjer u članku o kaže se nacionalni parlamenti trebaju raditi zajedno da deblokiraju neželjene europske zakonodavne tekstove. To ste i vi spomenuli. Kako se to može definirati? Dakle, zamislimo situaciju da E, nešto što Ujedinjeno kraljevstvo želi, nitko, nijedno drugo, nijedna druga država članica se ne slaže s tim. Dakle, eto, dakle, ispada da je e, potencijalno situacija u kojoj je e, Ujedinjeno kraljevstvo izolirano. Dakle, ukoliko od 28 na jednoj strani Ujedinjeno kraljevstvo ili velika većina protiv. Dakle, hoće se posegnuti za tom crvenom karticom ili kako? Zatim, govorili ste o jedinstvenom tržištu, premijer Cameron je govorio o turbo slobodnoj trgovini. Dakle, moje pitanje jeste e, kako e, ćemo s Mađarskom s tim, dakle, da li se može rad, tržište rada isključiti iz ovog jedinstvenog tržišta, jer to je ono što je e, na što je aludirao premijer Kamerun. Zatim, smanjenje proračuna, na to je premijer jako ponosan, smanjili smo proračun Europske unije po prvi put u povijesti, to je očito rečeno uz određenu dozu ponosa. No ono što ja ne razumijem kako možete isključiti dakle rad, tržište rada i a ove četiri slobode ne uključiti. Dakle ako u, isključite slobodu e, kretanja onda će se to odraziti na slobodu kretanja kapitala. Naprimjer, Tesco nije jako popularan u Mađarskoj, to se radi o britanskom kapitalu, ima puno drugih primjera. Izgleda da su ove stvari međusobno povezane. Dakle, ukoliko skrešljete e, proračun, dakle, ukoliko se to radi, onda mi se čini da će doći do ozbiljnih poteškoća. Dopustite da nastavim, imam još dva kratka pitanja. Moje sljedeće pitanje je što vi mislite da je HMG naučio od e, bilance plaćanja i zadnje odnosi se na Škotsku. Zar ne mislite da bi Ujedinjeno kraljevstvo trebalo ohrabrivati Škotsku da zauzme svoje vlasto mjesto kao izvor stabilnosti Europske unije, a ne da se e, šalju ministarske poruke iz Londona? Hvala. Grazie, Hvala kolega Šeflin. Ne znam da li želite odgovoriti odmah ili kasnije. Mi ovdje imamo običaj da zajedno se da odgovor na pitanje, dakle nakon svih pitanja postavljenih. Kolega Daf. Predsjedniče, hvala. Ministre, lijepo od vas što ste došli, najljepša hvala, cijenimo. Ministre koji se dolaze obratiti Europskom parlamentu i ne zadovoljavaju se da odu samo u podrume Bloombergove u Londonu. Najprije kada je riječ o nacionalnom parlamentu, nacionalnim parlamentima, dosta ste živo govorili o potrebi da se ispolji kolektivna volja nacionalnih parlamenta diljem Europe. Činjenično stanje je tako da od 462 e, nacrta zakonodavnih tekstova koji su predloženi od kako je stupio na snagu ugovor iz Lisabona, žuti karton podignite u dva navrata. Narančasti karton postoji i crveni koji također postoji nikada nisu upotrebljeni. Dakle, pitam se, kad je riječ o poštivanju načela subsidijarnosti, da li ovdje ne posežemo za važnim problemom, Mislim da je pogrešno pretjerivati s tim kad se kaže da Europska unija ne poštuje subsidijarnost. To zvuči kao da Britanci smatraju da je unija prava zavjera. Kao što znate, ja u to ne vjerujem i mislim da ju se ne može za to optužiti. Dopuste da postavim još dva, tri pitanja. Najprije glede pitanja temeljnih prava. Vidim iz tiska da je vlada ili barem konzervativni dijelovi vlade su tražili dozvolu da se povuku iz Europske konvencije i povelje o temeljnim pravima. Europska povelja o ljudskim pravima je jedna od općih načela na kojim počiva europsko pravo i izgleda da se nastoji izolirati odnosno pokušaj da se izolira jedna, isključi jedna zemlja iz toga, tu se ne radi o reformi, već pravoj revoluciji koja bi uništila cijeli konstrukt na kojem počiva Europska unija. I želja da se ukine ta napomena o sve bližoj Europskoj uniji iz ugovora, iz prvog članka ugovora, bi stvarno bila ogromna provjera, prava revolucija. I donekle bizarno što John Major koji je inzistirao na očuvanju te klauzule unutar ugovora iz Maastrichta, on je bio taj i To je uradio jer se bojao uporabe izraza federalna Europa. I konačno, vaše prisustvo ovdje znak je da uvažavate značaj Europskog parlamenta. Jer na nama je da se slažemo svim prijedlozima koje iznosi Ujedinjeno kraljevstvo i sudjeluje se u pregovorima i dolazi do konvencije također, dopustite da reformuliramo pitanje. Dakle, što namjeravate napraviti kako biste došli do podrške Europskog parlamenta kada se radi o nekim radikalnim prijedlozima koje namjeravate iznijeti. Hvala kolega Dav. Sada riječ ima kolega Egnju. Hvala predsjedniče, hvala ministre. Ja ću postaviti Dakle, gospodin Šifler je rekao, David on je iznio sedam točaka u Sandek Telegrafu jučer. Ja želim samo ponoviti točke, iznijeti komentare i postaviti pitanja. Dakle, možemo e, prve dvije zajedno e, obraditi. Tu se radi o imigraciji. On želi novu kontrolu kako bi se zaustavila e, široko rasprostranjena imigracija diljem kontinenta zatim želi stroža pravila o imigraciji kako bi bio siguran da imigranti dolaze u e, Ujedinjeno kraljevstvo kako bi radili, a ne kako bi e, posezali za pomoć. Zatim sloboda kretanja rad, radne snage i kao što je kolega rekao jeste apsolutno temeljni stup na kojem počiva Europska unija. Dakle, pristajete li na to da ova dva prijedloga zahtijevaju promjenu ugovora i da li E, pristajete na to da jedan, jedan veto može to spriječiti. I zar ne bi gospodin Cameron trebao jasno reći da e, bi jedan, samo jedan od 28 e, jed, samo jedna od 28 država koja bi iznijela veto mogla poništiti sve njegove ambicije. Kao što je Reding rekao, zar vi ne mislite da je EU u cjelini jako protiv takvog takvih namjera. Zatim, on želi novu grupu nacionalnih parlamenta da rade protiv neželjenih e, zakonodavnih prijedloga. Vidjeli smo da je 14 država članica e, posegnulo za žutom karticom za e, novog europskog tužitelja. Europska unija to izignorirala, iako je Europska, Ujedinjeno kraljevstvo to usprotivilo se tome. Dakle, kako ideje gospodina Camerona funkcioniraju kad ste rekli da neće posjedati za crnom karticom. Dakle, da li se slažete da e, crna kartica podrazumijeva e, promjenu ugovora? Zatim četvrta točka. Poslovni subjekti moraju biti oslobođeni od birokracije iz Brisela i moraju imati e, upliv u turbo tržište preko slobodne, slobodno trgovinskog sporazuma sa Kinom i Azijom. Ja sam prošlog tjedna e, glasovao 19 puta za te nove e, zakone. Europska unija je ovisna o mikroreguliranju e, svega mogućega. To se dobro vidi na konkretnom primjeru poljoprivrede. Dakle, kako vi mislite preusmjeriti ovaj bojni brod? s obzirom da se jedna ista pravila primjenjuju na, sve i to radi e, francuski povjerenik za trgovinu koji je savršeno dokazao da e, on nije nezainteresiran. Da li se slažete da izvan sve ono, dakle da se možemo zadovoljiti sjedištem u svjetskoj trgovinskoj organizaciji. Peto, on želi britansku policiju i sudove da budu oslobođeni od nepotrebnog uplitanja Europskog suda za ljudska prava. E sad ovo malo postaje komplicirano. Čak i kad bismo izašli iz e, Europskog e, izvješća Europe, e, sudska praksa se primjenjuje polja temeljnih prava isto tako. U međuvremenu Europska unija će potpisati Europsku konvenciju za ljudska prava. da kako će to izbjeći ukoliko sudska praksa i dalje se primjenjuje? Dakle, jedini način da ostvarite ono što želite jeste da izađete iz, istupite iz Europske unije. Šesto, on više voli odstupati od Brisela prije nego mu se pridruživa. Dakle, da li vi stvarno vjerujete da oni koji vjeruju u ovaj europski projekt, da su proveli zadnjih 57 godina pokušavajući e, da se pridruže, a sada evo, da će samo e, promijeniti svoje, svoje mišljenja i što vi zamišljate tražiti od, e, koje dijelove to hoćete povući od Europske unije. Zatim, zadnja stvar, e, on kaže da se to ne može raditi, da se neke stvari ne mogu primjenjivati na Europsku, na Ujedinjeno kraljevstvo. Dakle, kako, kako vi to zamišljate? I evo još dvije kratka, dva kratka pitanja. E, pitanje vetoa, da li vjerujete da bi moglo doći do toga da ništa ne bude podvrgnuto vetovu? E, kao što je kolega Duff rekao, Cameron uopće nije uložio veto ni na što, jer ovaj odbor je našao, je posegnuo u članku 48, slažeš se Andrew s tim, dakle to nije bio nikakav veto, već samo spin. I konačno, ukoliko to sve ne ostvarimo, što gospodin Cameron hoće, hoćete li on i vi onda se zalagati za povlačenje iz Europske unije. Hvala na strpljenju. Allora, il collega, eh, Hvala kolega Da, kao što svi vrlo dobro znamo, većina tih promjena koje traži Velika Britanija bi zahtjevale izmjene ugovora, a one moraju biti provedene jednoglasno, što znači da čim jedna zemlja to poželi, može spriječiti izmjene ugovora. Ima li ministar ikakvog razloga da vjeruje da 27 e, preostalih zemalja su na ne, rubu toga da pristanu na te izmjene ugovore. Naravno, posljedica toga je da naravno nema razloga da se to e, vjeruje. E, to je samo jedan sigurnosni ventil koji će vam omogućiti da dobijete izbore, ali vi ste ovdje samo privremeno i čim više ne bude potrebe za time to će se ukloniti. Kolega Guerrero ima riječ. Hvala predsjedniče, hvala ministre na dolasku u Europski parlament. Hvala što ste došli iznijeti svoje mišljenje i mišljenje svog premijera. Vjerojatno ste uvidjeli da na ovom odboru imamo veliku zastupljenost Britanaca. Ja sam španjolac, a u Španjolskoj se kaže da se da su brojni razgovori usmjereni na Španjolsku. Ili u Britaniji na britansko-britanske teme. Da se vode razgovori između osoba koje zanimaju iste stvari, ali koje imaju različite stavove. Ja bih e, se htio usredotočiti na e, ono što ste govorili o svojoj vladi, osobito o britanskoj vladi. Istina da bi se to moglo primijeniti na većinu zastupnika u Europskom parlamentu i na mene samog, s obzirom da, ja, e, da sam ja e, iz PIS-a. Tko to ne želi kreativniju Europsku uniju, učinkovitiju, kreativniju na gospodarskom planu? Tko to ne bi želio poboljšati naše trgovinske transakcije s ostatkom svijeta? Tko to ne bi želio da E, naši sugrađani kontroliraju više ono što rade vlade i nacionalni parlamenti. Nacionalni parlamenti koji su bolje integrirani u samu Europsku uniju. No problem počiva u tome što kad se ne, ne slažete s nečim, onda ne možete sve odbaciti. I to je ono što se događa kad se govori o ustavu. Naime, kad se to potpiše, ne, ne možete iznutra se boriti protiv tog entiteta i zastupati jedan zaseban program. Naprimjer, ako se ja ne slažem s nečim, onda moram se izboriti za većinu kako bih to promijenio, ali ne mogu reći da ću ja otići iz te unije kojoj sam se pridružio. Dopustite da to drugačije malo kažem. Ja se ne slažem, moja se država ne člane, ne slaže moja se stranka, ne slaže s brojnim stvarima koje odluči Europska unija. Ali mi nikad nismo sugerirali napuštanje Europske unije. I ne postavljamo nikakve uvjete za ostanak u Europskoj uniji. Ne kažemo moramo dobiti to što smo tražili. Ono što hoću reći jeste, ukoliko želite promijeniti politiku, ne može doći do promjena, ne, mo, mogu te promjene biti preduvjet za nečiji ostanak u Uniji. I što se tiče slaganja s nekim stvarima koje ste vi rekli, pa ja se u potpunosti ne slažem zbiti svih onih ideja koje su prožete u tome svemu, odnosno da ukoliko mi ne napravimo ono što vi hoćete, vi ćete otići Evo, ja se ovdje, ja ovdje konkretno ne govorim o Ujedinjenom kraljestvu, nego o trenutnoj vladi Ujedinjenog kraljestva. I taj stav je stav, stavno, naravno ako dođe do referenduma, onda će Ujedinjeno kraljevstvo napustiti Europsku uniju. No, zajednički manifest eh, socijalista na narodnim izborima jeste da imamo jednog zajedničkog kandidata, gospodina Šulca, koji će gledati što se može napraviti na toj najvišoj razini. Dakle, to nije problematično. No evo na što ciljam. Trebalo bi se govoriti o promjenama, političkim promjenama, a to je nešto drugačije. Dakle, ne radi se tu o postavljanju, o nametanju uvjeta za ostanak u EU. Jer kad bismo svaki put kada smo protiv neke politike ili kad, kad se neka država ne slaže s određenom idejom, kad bi svaki put tako djelovali, pa onda bi apsolutno bilo nemoguće imati Europsku uniju. Ranije sam rekao da se ovdje ne radi o englesko-britanskoj raspravi. Mislim da je to srž svega. Naime, odnosi s Europskom unijom određeni su s onim što se dešava unutar Ujedinjenog kraljevstva. Ako da biste upravljali i rukovodili Ujedinjenim kraljevstvom trebali iznijeti taj stav da e, mora doći do referenduma da se napusti Europska unija, pa to nije dakle uopće upućeno Europskoj uniji, već na suprotan način unutrašnjosti. Hvala lijepa, molim da svi budete koncizi jer ćemo morati završiti e, raditi do 18.30, kolega Van Holden. Hvala lijepa. Dopustite mi prije da se e, zahvalim kolegama što e, su ovdje jasno pokazali mišljenje o onome što rade pučani i evo konzervativci već godinama traže e, reformu mm, samog e, Europske unije i hvala gospodinu Egnju da pokaže kako je, su u Jukipu svi defetisti što se jasno vidjelo iz njegovih komentara. Hvala vam e, da ste nam rekli onih stvari, onim stvarima koje želi Ujedinjeno kraljevstvo i e, mnoge od tih stvari bi bile korisne i za druge zemlje. Zapravo ono što mene zanima ministre jest što vi mislite u kojoj mjeri dio reforme za koje se mi zalažemo nailazi na potporu u drugim zemljama Europske unije. E, ne mislim e, da su e, vlade u potpunosti za sve što mi predlažemo, ali znamo da su različite vlade sklone dijelu naših prijedloga. Angela Merkel je prije godinu ili prije tjedan ili dva rekla da oni koji su za izmjene europskoj arhitekturi će biti razočarani, ali isto tako je rekla da će u e, drugim europskim zemljama neće biti razočarani oni koji su rekli da neće e, dopustiti samo tako da e, Ujedinjeno ode iz Europske unije. Drugim riječima, mi imamo podršku Htio bih također pitati ministra da s obzirom na to da neke zemlje veću integraciju, bilo da se radi o bankovnoj uniji ili sličnim e, stvarima, dakle, konzervativci žele da se zaista provedu svoje buhvatne reforme u drugom smislu, da li on misli da će biti potreban novi temeljni ugovor ili će do tih izmjena moći doći izmjenom postojećeg ugovora? Hvala i vama. Sada kolega Kaltenberg ima riječ. Hvala. Drago mi je ministre da ste došli na sastanak ovog odbora. Da čujemo više detalja o paketu o ponovnih pregovora. Mene zapravo zanima na koji način bi se te dogovorene izmjene mogle prikačiti na buduće europske ugovore vezano za poglavlje o pravosuđu i unutrašnjim poslovima. Ne znam kako bi se moglo priključiti e, protokole u e, fiskalnom e, paketu, na primjer, hoće li se to moći prikačiti, odnosno prošli budućem Lisabonskom ugovoru, ne znam. Možete li mi to reći? Hvala. A sada riječ dajem kolegi Gualtieriju. Hvala predsjedniče i ja želim izraziti dobrodošlicu ministru u ime kluba zastupnika socijalista i demokrata. Velik broj kolega je produbio različite predložene ideje. Ja ću postaviti vrlo specifično pitanje i vrlo konkretno. Bilo mi je drago čuti da mi je ministar rekao da njegova vlada želi da Ujedno kraljevstvo ostane u Europskoj uniji. Ipak, ministar je također dodao da smatra da je u interesu ne samo njegove vlade, već e, svih, da Europska unija prođe kroz e, značajne reforme. Budući da je velik broj tih reformi već e, usvojen, glavne od njih ipak zahtijevaju izmjenu temeljnih ugovora. Primjera radi pitanje crvenog kartona. To je naravno nešto što zahtjeva izmjenu temeljnih ugovora koji su vrlo bitne izmjene jer će se baviti nekim E, sadržajnim pitanjima, o vrijednostima na kojima se zasniva Europska unija. S jedne strane građane izravno predstavlja, ovaj parlament, a e, države članice zastupljene su u vijeću. Moje pitanje je vrlo jednostavno. Osim želje da ostanete u Europskoj uniji, a ko se ne bi mogle ostvariti te reforme, jer one ne bi bile moguće, kako bi tada bio stav vaše vlade u slučaju da se održava referendum? Hvala, riječ ima kolega Šolc. Hvala. I ja vam se želim zahvaliti. Kao što rekao kolega Gvaltieri, Mnogo je pitanja već postavljeno. Dopustite mi da se vratim na jednu rečenicu koju ste vi spomenuli kada ste nam rekli kakav je stav britanske vlade. 29% europskih građana vjeruje u perspektive Europske unije. Možda je to zaista dramatični znak je li to znak o tome kako funkcionira Europska unija? Ili je to više znak da nema odgovarajućih politika e, koji, koji odgovaraju na probleme europskih građana? Bilo da se radi o odgovorima Europske unije ili pak odgovorima nacionalnih vlada. Dakle, Radi se o cjelokupnim problemima koji se odnose na građane, ne samo ekonomskim i drugim. A e, od, je možda u tome da mi ne odgovaramo na odgova na prikladan način svim politikama. Vi nam možete reći na koji način ćete vi odgovoriti na ove politike na nacionalnoj razini ako se ne mogu ostvariti reforme. Dakle, hoće li u svemu ovome odlučivati Londonski City ili cjelokupna Europska unija? Hvala. Kolega Messerschmidt. Hvala gospodine predsjedavajući. Zahvaljujem se ministru na ovom posjetu. Izgleda baš nemate puno prijatelja osim onih koji su iz vaše stranke. E, mislim da ću ja govoriti e, drugačije. U mojoj zemlji većina stanovništva također e, traži manju upletenost Europske unije u legislativni proces i zahvaljujem vam se što ste barem pokušali i pokrenuli taj proces koji po mom mišljenju je, će biti velike pomoći i koji će među europskim građanima naći puno veću podršku nego u ovoj u ovom e, odboru i u cijelom Europskom parlamentu koji kao što znate ne predstavlja pola stanovništva Europske unije. Imam jedno pitanje koje je slično onome što je rekao gospodin Banneman. Kako to učiniti? Jer kao što su naglasili drugi govornici, izmjene ugovora su teške, teško je to postići i povijesno gledano to nikad nije učinjeno tako da se više ovlasti vrati zemljama članicama. No postoji i drugi način. Moja zemlja, bi mogla biti e, model za to. Znači imate ovaj sustav opt-outa, znači da se odlučite da nešto ne da prihvatite. Mi smo neke stvari četiri e, opt-outa smo e, u skladu sa masterškim ugovorom uveli. Znači europsko građanstvo, eurozona i uplitanje unutarnje poslove. Možda bi to mogao biti način da idemo naprijed. Znači očito da ne postoji neka velika volja da se izmijeni osnivački ugovor, no zemlje koje se odluče da im se Europska unija manje upliče u e, unutarnje stvari kao što su proračun, socijalna politika, e, tržište rada i tako dalje se mogu odlučiti za tu politiku, to taj sustav opt-outa. Možda bi to moglo biti neki kompromisno rješenje koje, koje će omogućiti Velikoj Britaniji da ostane unutar Europske unije, koliko sam ja shvatio, e, mnoge zemlje bi htjele da to e, bude tako, Njemačka i tako dalje. I e, mislim, i ovo govorim svojim kolegama, mislim da je veoma opasno radikalizirati situaciju i inferiorizirati, ako postoji ta riječ, ove stvari koje brinu e, građane Velike Britanije jer zbog toga bi moglo doći do e, izlaska Velike Britanije iz Europske unije, a to neće biti pozitivno. A sada gospođa Bušić iz Hrvatske ima e, riječ, on dakle iz Hrvatske, zemlje koja je posljednja ušla u EU uniju i to je sva novost ove rasprave. Hvala lijepa i ja bih htjela pozdraviti ministra. I e, gospodin Agnju mi je zapravo dao neku vrstu šlagvorta kada je citirao gospodina Kameruna. Ja ću ga parafrazirati. Rekao je nešto o tome na čemu ću ja inzistirati. Gospodin Egnju je rekao, nešto što ću parafrazirati, dakle, dakle oni mogu doći raditi, ali ne dobivati, ne mogu doći po socijalne naknade. Kada sam nedavno e, učila o radu Maxa Friša, e, švicarskog pisca, tada sam studirala u Americi, on je govorio o gastarbajterima koji su došli nakon drugog svjetskog rata u njihovu zemlji. On je rekao, mi smo tražili radnike, a došli su nam ljudska bića. U izvjesnom smislu, ja to tumačim na vrlo emotivan način. Htjela bih pitati ministra, ne smatrate li vi da je ova primjedba zapravo uvreda velikom broju zemalja članica Europske unije? Citiram Maksa Friša, vrlo poznatog e, švicarskog pisca. Rekao je, tražili smo radnike, došla su ljudska bića. Hvala. Prije nego što vam dam riječ, gospodine ministre, ja ću vam postaviti također pitanje i to pitanje neke vrste sinteze. Jer upravo ćemo sutra na sastanku ovog odbora glasati o izvješću koji govori o odnosima između nacionalnih parlamenta i e, Europskog parlamenta. To je bila tema posljednjih sastanka Kozaka u Ateni, kao što možda se sjećate. Dakle, načela na koje moramo sasnivati odnose između nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta. Nacionalni parlamenti jesu li oni ti koji imaju ulogu nadzornika, one koje traže od europskih institucija, dakle da rade na nekim stvarima ili pak koji s njima surađuju na izgradnje Europe. Drugim riječima, da li postoji europska dimenzija kao dimenzija koja će imati e, prvenstvo u odnosima sa između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta kada sam ja ili pak treba prevladati ona filozofija koja je postala kada sam bio stvarno malo dijete i kada smo se međusobno ubijali i slali bombe jedni na druge. Je li ovaj put, jesmo li ga ostvarili ili je pak to nešto smo već ostvarili. Moramo li i dalje nastaviti put zajedno ili se pak moramo vratiti malčice unazad? Hvala, dajem vam riječ. Najljepša hvala. Evo, za čas ću pogledati koliko mi je još vremena ostalo. Brojna pitanja su postavljena. Mislim da, s obzirom da su određena pitanja pokrivaju iste teme, dakle pokušat ću početi tako što ću jasno reći da što se tiče britanske vlade i britanskog premijera, mi se zalažemo za reformiranje Europske unije i to je nešto čega se nitko ne bi trebao plašiti, osim ukoliko se tu ne radi o nekom načelu, jer Europska unija je u stalnom postupku reformiranja ovoga ili onoga. I kad je David Cameron iznio svoj e, govor na Bloombergu u siječnju 2013. E, on je htio iznijeti svoju tezu, ne da se radi o nekim britanskim zahtjevima, već je to predstavio kao analizu jako ozbiljnih izazova pred kojima se svi mi u Europi, u cjelokupnoj Europi e, suočavamo, ne uspjevamo se dovoljno dobro tržišno natjecati sa Sjedinjim američkim državama i svim e, rastućim gospodarstvima u Južnoj Americi. Naša iskustva dubokog i jako rasprostranjenog nerazumijevanja stanovništva europskih, e, prema europskim institucijama. Zatim, to su ti izazovi koji potječu od Unije koja je puno raznovrsnija danas nego što je to bilo u prošlosti. I tu su izazovi koji tu potiču od raznovrsnosti država članica koje su preuzele jedinstvenu valutu oni koji su je usvojili ostaju unutra, oni koji nisu ostaju van. Dakle, način na koji je ta arhitektura organizirana, koliko je to pravično, da li će jedni krenuti u veću gospodarsku e, političku integraciju, a oni koji su van, kako se to sve treba organizirati u sklopu jednog jedinstvenog tržišta za e, 28 država i institucija koje će paziti e, za zajedničke interese s cjeline, a ne određenih država. Dakle, to su pitanja koja se postavljaju. I kad se traži gospodarsku, institucionalnu reformu, puno toga se može ostvariti čak i prije nego se dođe do izmjene ugovora. Ne želim reći 100%, ali skoro sve E, je ostvarivo e, glede tržišnog natjecanja, sve se to može ostvariti ne dirajući u ugovore. Može se e, s odlučivanjem proširiti jedinstveno tržište, mogu se potpisati, sklopiti ugovore o slobodnoj trgovini sa ostatkom svijeta možemo odlučiti političkom voljom da li da se radi o zakonodavnim tekstovima ili strategijama možemo tako odlučiti da se inzistira na tome da zakonodavstvo Europske unije bude da pogoduje e, stvaranju radnih mjesta i da pomaže poslovnim subjektima i to sve možemo napraviti prije nego vidimo da li ćemo iznijeti neki zakonodavni prijedlog i čak što se tiče institucija, poneke stvari se mogu promijeniti, a da se ne zadire u ugovore. Bilo bi moguće, na primjer, da komisija, evo, već sutra najavi kako će se u budućnosti baviti mišljenjima nacionalnih parlamenta bez crvene karte. Ja mislim da bi bilo razumno kada se ponovno počne raspravljati o ugovorima da se kodificiraju takve mjere čak i e, onda kada postoje određene političke odluke i dogovori e, u komisiji i gospodine Dar, želim jasno reći da što se tiče britanske vlade da postoji razlika između dviju koalicijskih strana, stranaka što se tiče e, izmjene ugovora i sudjelovanja u referendumu. Dakle, to su odluke koje su e, za koje zalažu konzervativci, a ne e, libdem. Dopustite da kažem još neke stvari koje se konkretno odnose na komentare gospodina Šifljana. Mislim Dakle, ponovno naglašavam, ovdje se mi ne zalažemo za unilateralna prava bilo kakvih nacionalnih parlamenta, već kažemo da glas, odnosno kolegi nacionalnih parlamenta mora biti jači i postoji jedna, jedna stvar koja mora biti urađena i to podrazumijeva da nacionalni parlamenti međusobno bolje komuniciraju, ali postoje određeni elementi u postojećim ugovorima, na primjer rok od osam tjedana nakon objave novog e, prijedloga zakonodavnog teksta. Dakle, to je rok do kojeg nacionalni parlamenti moraju iznijeti e, svoje mišljenje to je jako kratko, tako da mislim da bi bilo dobro produžiti taj e, rok, e, kao što e, nizozemski parlament predlaže jednu kasnu, karcu i kad se može dosta kasno intervenirati i mijenjati. Ja mislim da je to stvarno dobra stvar zalagati se za proporcionalnost, a ne subsidijarnost, da bi to trebao biti pravi temelj za iznošenje mišljenja i oni su u određenim slučajima misli da bi bilo bolje posljedati za proporcionalnost, a ne za subsidijarnost. No, e, evo, kao što odgovaram i dalje gospodinu Šeflinu, što se tiče subsidijarnosti i proporcionalnosti, to je, to je srž svega onoga, trebalo biti srž svega onoga što Europska unija radi, ali čini mi se da uvijek postoji ta, postoji ta oškrenuta vrata i ono što, zašto se mi zalažemo jeste dodatna mogućnost provjera, kontrole, da kako bi ta ravnoteža bila adekvatna. Tu se ne radi o kakvoj zavjeri protiv kraljevstva kraljestva kao što je to netko e, insinuirao. No, ja mislim da e, glavne uprave u komisiji poput e, ministarstava u državama imaju, da ulaze u iskušenje da e, sami sebe ocjenjuju po broju novih zakona i uredbi koje e, uspiju e, provesti. Ja mislim da bi to, na to trebalo paziti. Gospodin Šeflin i gospođa Bušić spomenuli su slobodu kretanja. Dakle, stav je ovdje savršeno jasan, mislim, naš stav sloboda kretanja s ciljem rada je nešto što mi ne osporavamo, ali E, tu se ne radi o bilo kakvoj apsolutnoj slobodi kretanja i dio odgovora jeste da e, ovisi o nama. Dakle, mi trebamo odlučiti kako ćemo dodjeljivati e, zdravstvenu i socijalnu pomoć, jer u određenim stvarima, evo, mi prilagođavamo svoje zakonodavstvo zakonodavstvima drugih određenih drugih država i mislim da dio rješenja se odnosi na to da se pravi razlika između onih e, koji traže posao i onih koji e, se kreću iz drugih razloga i eto, o tome razgovaramo i s drugim zemljama. No, kada se govori o budućem e, ulasku država, novih država članica, ono što ima smisla jeste da da se razgovaraju, razgovara o svim dogovorima, tranzicijskim dogovorima i trebamo ih definirati na takav način da se ne izlažemo riziku jako velikog broja ljudi koji će se kretati kroz države članice u jako kratkom vremenu. Premijer je prije Božića u članku u Timesu iznio predlog određenih mjera koje bi trebalo uzeti u obzir. Tu se radi o odnosima odnesu e, BDP-a države, određene države članice sa prosječnim BDP-om Europske unije. Dakle, to su neke to treba imati u obzir kada se o tome raspravlja i to su neke ideje. Što se tiče ravnotežen između nadležnosti, gospodine Šeflin, naučili smo da poslovanje je u određenim slučajevima konkretno kad, e, kad postoji određeni niz pravila umjesto 28 nizova pravila e, na primjer kad netko hoće ići iz e, Londona u Milan ili u Zagreba da je dovoljno da popuni jedan niz dokumenata to bi bilo dobro ali često su pravila takva da ometaju poslovanje i poslovnu dinamiku koja je, koja je stvarno potrebna. Kad je riječ o Škotskoj, pa da, nije mi se baš svidio taj vaš opis e, militarističkog pristupa, možda je bio prijevod, e, a ne, e, <laughs> govorili ste engleski. Ja sam govorio engleski, ministre. Da, dobro. No, predsjednik Europske komisije i predsjednik e, Europskog vijeća, e, ministar znanske poslove Španjolske, svi su oni rekli da e, ukoliko Škotska odluči da se odvoji Ujedinjenje kraljevstva, morat će stupiti u sve detaljne pregovore o pristup kao i druge države. Dakle, mimo da li će, da će uživati u onome svemu što je e, e, Ujedinjeno kraljevstvo ispregovaralo u potpunosti ili će morati biti u situaciji novog kandidata, pa to su neke stvari o kojima će se morati raspravljati. Ono što mi kažemo jeste da kralj, vlada Jedinog sta uz potporu e, naše stranke ne može ostati u, u zajedničkoj valuti e, sa e, Ujedinjenim kraljevstvom, e, a da banka Engleske nema i dalje važnu riječ u gospodarstvu Škotske. Dakle, evo tu, tu, tu imamo glavni problem. Gospodine Daf, ja mislim da nacionalni parlamenti moraju stupiti u boje međusobne veze, to sam to su neke promjene koje bismo željeli vidjeti, no možemo raspravljati o mnogim stvarima, ukoliko se dobro sjećam, kad je bio odbačen e, referendum E, da se koristila neka, neka drugačija argumentacija. Ja nisam rekao da za sve potrebno promjene ugovora. Nikad to nisam rekao. Ja doista mislim da je da se ovdje radi o nepotrebno pesimističkom pogledu, jer kad se govori o proračunskom smanjenju ili višegodišnjem financijskom okviru ili izuzeću e, upravljanja mikro e, financijama ili o zajedničkoj e, ribarskoj policiji, pa to sva pitanja u kojoj su je britanska vlada radila jako neposredno u suradnji sa drugim državama članicama i e, komisijom i zahvaljujem povjereniku Timenakiju. Jer na kraju je, smo dobili ono što, što, što su Britanci tražili Istina je da tržište 500 milijuna ljudi predstavlja puno više od tržišta od 60 milijuna ljudi i jasno je da poruka koju dobivamo od e, američkih e, poslovnih e, partnera jeste da je, da, donekle frustrirajuće da je ta potreba da se sve države članice usklade u vezi sa svima, ali evo, partneri iz Amerike kažu da, evo, bilo da se, da se radilo o Britancima, Francuzima ili Njemcima zasebno, mi smo manje bili zainteresirani, ali ovdje nas zanima cijela zajednica, jer e, ovdje je, mi želimo stupiti u, potpisati sporazum sa cijelom Europskom unijom. Mikrofon. Europska konvencija o ljudskim pravima. Pa tu moram zamoliti gospodina Dafa da se suzdrži, da se strpi malo za, do sljedećeg manifesta, jer ovdje se ne radi o, nema nikakve politike same vlade o tome, ali rasprava se vodi o tome kako netko može e, primijeniti sve mjere koje su pod, navedene u konvenciji, bilo da se radi o inkorporiranju u e, domaće pravo ili na ovaj ili onaj način. Dakle, o tome se vodi rasprava na toj razini. Inače, što se tiče ovog drugog pitanja, možda se može raditi o protokolima, nećemo imati tu doktrinski pristup. Gospodin Gualtieri što se tiče referenduma, pa odgovor je takav da nije na vladi da donosi odluku, već na Britancima. Oni će donijeti odluku posredstvom referenduma i doista se nadam da ćemo imati paket reformi i mislim da jedini način da se riješi definitivno pitanje u Velikoj Britaniji da se pitanje postavi glasačima i ne mislim da trebamo pocijeniti e, to koliko su naši sugrađani e, e, ljuti što nisu bili konsultirani poput e, Iraca i drugih susjeda. Dakle, bilo da se radi Gospodine Šulc, da li je e, neslaganje, da li se radi o neslaganju ili nevolji, pa ja mislim da je jedno i drugo, jer jako je važno da Europa pokaže da može e, zadovoljiti svoje ciljeve, isto kao što i Europska unija e, treba pokazati da je u stanju vratiti milijune nezaposlenih na radna mjesta i pokrenuti gospodarski rast. Naime, sljedeća generacija europljana neće moći priuštiti e, razinu života koju danas očekujemo i na koju smo navikli ukoliko sve ne upregnemo u pokretanje gospodarskog rasta i to jako brzo i ne, londonski City ne odlučuje o svemu. E, on posluje samo jednom trećinom sa Europskom unijom i kad go, razgovaram e, s glavnim e, akterima City-a, oni da, žele da se donese neke dobro osmišljene zakonodavne mjere, učinkovite, koje razumiju kako dinamičan suvremen financijski sustav funkcionira, i to je usluga e, proizvođačima, industriji, svima. I vraćam se na argument o Europi u ne Europi, da, to bude nešto što neće utjecati na e, zemljsku valutu. Znači, radi se o opt-outu ili ne, pa to je nešto gdje možemo na kraju krajeva pogledati kakav je britanski protokol, no možda postoji neki drugi način da se to kaže. I konačno, predsjedniče, vi ste spomenuli to kako bismo se trebali baviti ovim pitanjem. Ne. Iz... Oprostite, sam zaboravio sam gospodina Gerera. Govorili smo o potrebi za kompromisima, međutim, Mislim da i dalje imamo pravo da se zalažemo za reforme. Vratit ću se sada na ovo pitanje toga da se javnost ne interesira za europska pitanja. To nije nešto što se događa samo u Velikoj Britaniji. U Francuskoj i Španjolskoj trenutna situacija je čak gora nego u Velikoj Britaniji. A što se tiče Lorda Hubnera, e, možemo samo pogledati e, e, kako E, e, Angela Merkel neke stvari rade i što se događalo pred prethodnim socijalistima i za vrijeme Partide Popular. Nordijska zemlje se zainteresiraju za pitanja nacionalnih parlamenta. Nizozemski parlament isto tako ima neke svoje ideje o samim institucijama kao i o ekonomskim e, reformama. A što se tiče situacije u Italiji, e, Montija vjerojatno će se i pod Rencijem događati promjene vezane za mnoge stvari u poslovnom svijetu. Dakle, već neko vrijeme stvarna zabrinutost vlade o potrebama za većom konkurentnosti. Zaista me brine grozna grozna stvarnost e, i situacija mladih ljudi na milijunima milijuna mladih ljudi u cijeloj Europi. Ne radi se ovdje samo o tome da oni nemaju prihoda, oni nemaju nade. Trebalo bi vijeće obavijesti o tome u kolikoj mjeri javnost se ne interesira za Europu i E, kako su se ljudi okrenuli prema nekim političkim snagama za koje smo se svi nadali da e, takve stvari nitko još od 1945. ne podržava. Što se tiče odnosa između nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta, za početak treba postojati međusobno poštovanje na svim stranama sa zadacima jednih i drugih. I mislim da se nakon toga nastavlja i ljudi trebaju otvoreno surađivati, moramo bolje razmišljati o načinima na koje mijenjamo i razmjenjujemo mišljenja. Jer Europski parlament bi trebao podržavati i prihvaćati demokratski legitimitet nacionalnih parlamenta. Oni su ti koje ubiru poreze kako bi se plaćala realizacija onih zakona o kojima se ovdje glasa. U nacionalnim parlamentima trebali bi više toga znati o tome kako funkcioniraju pojedine zemlje članice i e, kako donose zakone. Mislim da bi mi bilo drago dakle, da se uspostavi odnos međusobnog uvažavanja i priznavanja rada neke zajedničke zakonodavne aspekti. Hvala vam puno e, ministri. Jako smo prekoračili vrijeme, pa se odmah zahvaljujem i prevoditeljima što su ostali dulje. E, hvala dakle svima onima koji su s interesom pratili naše razgovore. Hvala.